Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Mahmoud Abbas, predsjednik, predsjednik Palestine. Drage kolegice i kolege, dame i gospodo, danas imamo veliku čast pozdraviti u našim redovima predsjednika Mahmuda Abasa. Cijenjeni gospodine Abas, želim vam srdačno zahvaliti što ste prihvatili pozive Europskog parlamenta. Želim vam srdačnu dobrodošlicu u Europskom parlamentu. Dobri odnosi sa Palestinom za nas u Europskoj uniji su od velikog značaja. Europska unija je najvažniji partner Palestine u financijskom, gospodarskom i humanitarnom e, radu i suradnji. E, podrška Palestini za nas je moralna zadaća. Dragi gospodine Abbas, vi ste svoj život posvetili svom radu i borbi za slobodu i priznanje Palestine. Bili ste jedan od arhitekata e, mirovne konferencije u Madridu i sporazuma iz Osla koji je i do dan danas jedan od najznačajnijih koraka u ovom mirovnom procesu. E, danas ćemo, nakon što smo juče e, saslušali govor predsjednika Izraela Revelina, koji se izrazio za e, suradnju na Pilastinom u, sa ciljem očuvanja mira, e, postizanja mira. E, danas Pozdravljamo vas, a nazočna je i visoka predstavnica Europske eh, unije za vanjsku politiku, gospođa Mogherini. Gospođa Mogherini, i vama izražavam srdačnu prodošlicu. Europski parlament je u rujnu 2015. se izrazio za rješenje dvije države eh, na temelju granica 1967. uz priznanje obje države. U tom rješenju dviju država E, predviđen je, predviđena je država Izrael koja živi u sigurnosti, kao što sam i jučer rekao, i neovisna demokratska e, e država Palestina i to želim i danas naglasiti koja živi u miru i sigurnosti e, dakle dvije države koje žive jedna uz drugu u miru i sigurnosti E, naravno, za to je neophodno postići e, završetak nasilja, dakle bez mržnje, bez terorizma. Europski parlament osuđuje, i to ne po prvi put, e, daljnju gradnju izraelskih nasilja, a jednako tako i raketiranje izraelskog teritorija od strane militantnih skupina E, dakle neophodno je postići i pozvali smo i Palestinice da se međusobno e, izmire. Dakle, upravo to pomirenje i sposobnost e, da se oprosti e, kako unutar palestinaca, međusobno tako i između palestinaca i izraelaca, to je elementarni dio mirovnog procesa za koji se sigurno za još jednom u ime svih kolegica i kolega iz Europskog parlamenta želim e, dobrodošlicu i dajem vam riječ. Izvolite gospodine predsjedniče. geldara marahim u ime boga milosrdno